završiti ovo saslušanje. Hvala, e, hvala vam predsjedavateljice, poštovani e, članovi, kolege. Kao prvo želim vam zahvaliti na svim pitanjima koje ste postavili, na zanimljivoj razmjeni ideja koju smo vodili i e, mogu vam doista reći, ako dobijem vašu podršku, vaše povjerenje, ja ću doista svoje riječi pretvoriti u dijela. Tijekom ovog saslušanja pokušala sam iznijeti svoje mišljenje oko toga koje će to dijela biti zajedno s vama, s državama članicama, sa socijalnim partnerima. Nova komisija želi uložiti u gospodarski oporavak i e, osnažiti zapošljavanje. Mi želimo da e, osobe koje traže radna mjesta se vrate na tržište rada, poveće svoje e, talente, vještine i mobilnost. Želimo osigurati najbolju moguću socijalnu zaštitu za ljude koji rade i one koji ne rade i mi želimo intenzivirati borbu protiv siromaštva. Cilj su nam dobri i zdravi uvjeti rada, borit ćemo se protiv socijalnog dumpinga i drugih zloupotreba i borit ćemo se za poštene i jednake prilike na tržištu rada. I to su oni jasni ciljevi koje smo si zadali. Kako bismo ispunili te ciljeve, ja želim u cijelosti iskoristiti instrumente koji su nam na raspolaganju. Sljedeća komisija mobilizirat će do 300 e, sto milijardi eura za ulaganja i stvaranje radnih mjesta, a moj e, vlastiti proračun je otprilike 10% ukupnog europskog proračuna i s tim proračunom ću se usredotočiti sva raspoloživa sredstva upravo na ove ciljeve koje sam opisala, stvaranje radnih mjesta, osnaženje socijalne zaštite i borba protiv siromaštva. Jamstvo za mlade je jedno od mojih glavnih prioriteta i ja želim da taj instrument bude u cijelosti proveden u svim državama članicama bez odlaganja s ciljem mjerljivih i trajnih rezultata. Zapošljavanje i socijalna politika postaće izričitiji i eksplicitniji dio europskog e, semestra. Potrebne reforme u državama članicama također će se procjenjivati temeljem njihovog socijalnih učinaka. Dragi kolege, nova komisija ima ambiciju odraditi ovaj program ujedinjeni kao tim pod vodstvom Jean-Claude Junckera. Mi ćemo to raditi u partnerstvu s ovim parlamentom i naravno sa državama članicama i socijalnim partnerima i mi shvaćamo da smo suočeni sa e, golemim izazovima i da možemo uspjeti samo ako se s njima suočimo zajedno. Ako u pet godina možemo reći, ili za pet godina možemo reći danas, Europa broji veći broj manjih radnih mjesta i e, stupanj siromaštva je manji, samo onda ćemo znati da smo doista e, učinili nešto za ljude. Kao što sam rekla u svojoj uvodnoj izjavi, za ljude e, je Europa upravo to i zahvaljujem na suradnji i radujem se danjem radu. Hvala. još jednom eh, hvala vam gospođo Tyson. Zahvaljujem eh, i svim članovima ovog odbora koji su sudjelovali u saslušanju i postavljali pitanja. Sastanak eh, koordinatora održat će se iza zatvorenih vrata. Vrednovat ćemo i ocijeniti ovo saslušanje i to će biti od 1 do 2 sata. Sastanak koordinatora od 1 do 2 u prostoriji ASP 5G. 5 g